Okay, colleagues, I'm going to make a start. Dobro, kolege, idemo početi. Nadamo se da će nam se još kolega ovdje pridružiti. Jer znamo da se paralelno odvija i zapravo sastanci koordinatora od ranog jutra, tako rekoć bez prekida. Ali da kažemo, dakle, prezentacija OECD DAKA o stručnoj, odnosno istorazinskoj reviziji Evropske unije je prošle godine izrađena, a danas su s nama e, stručnjaci OECD-a koji će nam dati zapravo jedan kratan pregled te stručne revizije. To je dakle stručna revizija sustava dakle suradnje Evropske unije sa zemljama partnerima u e, razvoju i nadam se da ste dobili svi kopiju tog izvješća. On je dakle prošle jesen izrađen, on na jesen usvojen i objavljen u prosincu. Mislim da je sad jako bitno da mi čujemo tu e, kratko izvješće o stručnoj reviziji, jer je to vrlo bitno s obzirom da spremamo novi okvir za naše buduće razvojnu politiku i zato mislim da je jako dobro da naučimo iz ove revizije koje smo greške u prošlosti počinjali, kako iste ne bismo u budućnosti ponavljali. Dakle, kao što smo rekli, ovdje nam dolaze e, kolege stručnjaci iz OECD-a, a osim toga pozvali smo i Concord, konfederaciju e, evropskih NGO-ova koji se bave humanitarnim radom i razvojem, kao i naravno predstavnika Europske komisije. E, u, I direktor za e, suradnju u razvoju odjela u OECD-u, Jorge Moreira da Silva je naš kolega, koji nam se sada pridružio, bivši kolega, a osim toga to je kolega da Silva je, dakle, ima jedno silno iskustvo jer se bavio e, tim temama i u vladi u Portugalu, zatim je bio član odbora za okoliš, a ponovno se onda, bio je između toga i u našem parlamentu naš kolega, a sada je, kao što smo čuli, je direktor za suradnju u razvoju pri OECD-u. Drugi naš gost je Kaori Miyamoto, viši politički analitičar u istom upravi, u istom direktoratu OECD-a i suautor e, ovog izvješća o kolegijalnoj, odnosno stručnoj reviziji. Izvolite kolega Da Silva, imate riječ. Hvala. Hvala vam na ovoj prilici da mogu danas prezentirati našu izvešće o stručnoj reviziji koju smo napravili prošle godine. To je jedan od najvažnijih poslova koji je naš odbor u OECD-u zapravo izradio. A inače, OECD je prije više od 40 godina krenuo s radom i od onda zapravo izrađuje ovakve istorazinske stručne revizije uz ostalo što radi, što naravno govori o silnom iskustvu i ekspertizi. Ova stručna revizija im sadrži 85% preporuka koje je DAK izdao, naš odbor za pomoć u razvoju i koji se dakle izravno bavi ovim poslom, analitičkim dijelom tog posla već toliko desetljeća. Nedavno ste dobili, čuli prezentaciju Roa Mahotka, još jedno kolege iz mog tima, koji vam je prezentirao cijeli proces kako je izrađena ta revizija. Dakle, od listopada 2018. se to radilo, šest godina nakon prošle koja je bila izrađena 2012. U tom reviziji imamo uvijek kao običajno dva ispit, ispitivača, dva naša analitičara koji se tim bave i onda su izvršen čitav niz posjeta od Malija do Bolivije u tom razdoblju na terenu, da se vidi kako izgleda rad na terenu. E, zatim naš odbor je prezentirao rezultate revizije komisiji i tom prilikom smo sa direktorom Felixom Šortom iz e, E, glavne uprave za to nadležne i održali vrlo korisnu razmjenu mišljenja. Ali da vam sada smjestim tu reviziju u vrlo važan kontekst, jer e, vrlo je bitno da se tu, dakle, ta cijela priča kroz ovu reviziju zapravo utječemo donekle i na rasprave o tome kako će izgledati i raspoređivanje sredstava u sljedećem sedmogodišnjem proračunu VFO upravo za politiku razvoja i to i u parlamentu i u komisiji. Osim toga, bih vam želio dati malo općenitije zaključke i preporuke su, koje proizlaze iz ove revizije. Revizija se bavila s kompletnom provođenjem naših politika i uspjesima proteklih šest godina. DAK odbor, i, a inače ja po funkciji kao direktor za suradnju, razvoj i suradnju, u OECD-u sam ujedno i član DAKA, odnosno predsjednik, je ovu reviziju zapravo usmjerio na rezultate evropskih, probedbe evropskih politika globalno. Dakle, pomoć u razvoju i suradnja globalna. Odluka je donesena 24.10. i tada smo završili s tim, a sada bih vam predstavio tri ključna stupa ove revizije – Dakle, područja prvo gdje smo vidjeli i zabilježili velika postignuća, zatim drugo područje gdje, su, gdje je implementacija još u tijeku i primjenjuju se i naše preporuke, ali to je dakle područje koje treba još nadzirati. I onda još na kraju treći stup, to su područja na kojima smo mi evidentirali da je potrebna promjena prema smjernicama e, oecd i DAKA. Zatim, trajno vodstvo. DAK smatram da Evropskoj Uniji treba globalno zadržati vodstvo i odigrati tu svoju ključnu ulogu na tom području. Jer Evropska unija je globalno gledano najveći donator. Evropska unija i njezine članice. Europske institucije i njene članice predstavljaju 84 milijarde dolara godišnje e, koje odlaze za pomoć u razvoju, što je znači najveći donatori su. Ali, dvije tisuće je to bilo 16 milijardi dolara još vidite kako to rapidno raste Europska unija dakle igra vrlo važnu ulogu u sklapanju međunarodnih saveza e, kojima se lakše možemo nositi sa velikim izazovima. I to u, na svim područjima. Ne samo kroz instrumente za financiranje za razvoj, nego i kroz svoje partnerske ugovore i u ostalom sve ostale svoje ugovore. A odnedavno recimo Evropska unija potiče i sklapanje saveza za održiv razvoj. Mi smo ujedno i tajništvo za međunarodne radne skupine za upravo provedbu svih ciljeva iz agende te o održivom razvoju. Što se tiče humanitarne pomoći, DAK smatra da Evropska unija treba isto preuzeti jednu vodeću ulogu pogotovo kod e, kriznih situacija i kriznih regija koje su najčešće zbog oružanih sukoba vrlo krhke. Jer vidimo da se Evropska unija sve češće koristi sredstva iz e, fondova ili predviđena dakle za krizne stanja, izvanredne situacije u svom proračunu kao rezervna, da bi utjecala, djelovala i pomogla sa humanitarnom pomoći u takvim novim kriznim zradištima na svijetu. Dakle, globalno partnerstvo je jedna od najvažnijih stvari na tom dnevnom redu, a DAK e, tu apsolutno odaje priznanje Europskoj uniji na svim naporima i učinkovitosti. I daje preporuke za onaj najvažniji dio, a to je proračunska pomoć za to jer vidite, proračunska pomoć dolazi 80% ukupne proračunske pomoći, tako i svima koji se s tim bave, dolazi upravo do Evropske unije. To je uglavnom usmjereno da se popravi stanje demokracije, pravne države, način uprave, upravljanje i tako dalje. To je to su vrlo važni instrumenti kako to i DAK eh, evidentira u ovoj studiji. A mislim da svi mogu zapravo iz ovog proračunske pomoći Europske unije koju Europska unija pruža e, puno toga naučiti. Dodatno, zajednički program i ova partnerstva sa puno multilateralna, sa puno dionika se uglavnom usmjeravaju temelje na prioritetima e, onog što koje zemlje treba. tu su recimo važne stvari koje su uključene u koje su uključene u našu reviziju. Što se tiče osvještenosti javnosti, i tu je prepoznata doprinost Evropske unije, pogotovo učinci njenih napora da se i diljem Europe stvori svijest o jednom globalnom građanstvu i to posebno u kontekstu u kojem želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja tijekom za 21. stoljeće i osvještenost isto tako koju potiče Evropska unija za sve one reforme koje su potrebne, koje treba provesti. Evropska unija poduzela je čitav niz dobrih koraka koji ohrabruju i koje treba nastaviti. Zatim, kao prvo, smjernice, operativne smjernice – to su zemlje, 2017. je postignut evropski konsenzus glede razvoja i razvojne politike globalno gledano, a sada je došlo vrijeme da se daljnje razviju i operativne smjernice, vrlo konkretne i specificirane, što je i komisija u svojoj komunikaciji objavila. Ali to, dakle, trebaju biti često operativne upute kako će se taj konsenzus e, koji postoji unutar Evropske unije ostvariti glede borbe protiv siromaštva i pružanje pomoći u razvoju. Mi znamo da je taj konsenzus uglavnom je postignut među zemljama članicama i to je uspjela Unija i sada mislimo da će operativne smjernice za provedbu tog konsenzusa biti od velike važnosti. Generalno govoreći, zašto sada Evropska unija igra tako jako važnu ulogu recimo i kod pitanja rodne ravnopravnosti E, a mislimo, DAK smatra da može recimo povećanjem kapaciteta, stvaranjem dodatnih motivacija i poboljšanjem performanse, odnosno uspješnosti svojih programa, još i više postići. E, posebno Europska investicijska banka koja je uključena u ovu reviziju, njezino djelovanje, ona je, to je dakle 27% svega što evropski donatori daju i što se odvija se preko Europske investicijske banke. I sada se recimo jedan od vrlo važnih elemenata ove revizije da se i Europska investicijska banka treba više uskladiti sa rodnom politikom. Zatim, pitanje politika glede e, razvojnih politika i suradnje u razvoju. Dakle, tu smo imali sve ono što, što smo izanalizirali od samih objekata, mogućnosti i svega ostalog kapaciteta u svakom pogledu i tako dalje. I tu smo se vratili na one preporuke koje su već i bile dane. Gledali smo preporuke još iz onog izvješća iz 2012. koje smo dali kako bi se bolje i šire provodila konsenzus i ove odluke. Dak je razvio neke analize glede konsistentnosti između našeg, između našeg sporazuma o, za razvoj, dakle konsenzusa i Pariškog ugovora, kako bi se to uskladilo dakle, sa ciljevima održivog razvoja iz Pariškog sporazuma. Jer kao što ste vi svjesni, um, naš konsenzus koji je postignut nije u 100% usklađen sa ciljevima Pariškog sporazuma. Prema tome mislimo da je tu ponovno uloga Europske unije jako velika da to uskladi 100%. Još jedna važna stvar, to je financiranje razvoja. Ja sam upućena sve rasprave koje su ovdje vođene o tome, ali to je ponovno jedna od najvažnijih dimenzija za realizaciju agende do 2030. E, tu se naravno moraju mobilizirati sektor, sredstva iz privatnog sektora jer samo javni neće biti dovoljan. A zatim tu mi govorimo i o upravo prebacivanju, onda tereta kako bi zemlje kojima je najteže doista i e, to donijelo olakšanje stanovito. E, to naravno sve predviđeno sa novo uspostavljenim planom za investiranje, eksterno vanjsko investiranje. Europska unija pozvana je da osigura da je u svim njenim programima budu strogo usmjereni da vrlo precizno ciljaju na prioritete onog što je potrebno zemljama partnerima. A tu naravno treba se i ključiti Europska investicijska banka, a ta suradnja među tim institucijama je ponovno jedna od najvažnijih točaka u našoj reviziji. Glede multilateralne pomoći, posebno u tom kontekstu znamo da multilateralna pomoć već sada predstavlja otprilike jednu četvrtinu ukupnog volumena, ali vidimo koliko je e, visoka cijena povećanog broja oružanih sukoba i onda smo u vezi s tim htjeli naglasiti potrebu e, jačeg multilateralizma. Jer kako bi se onda kasnije i bolje moglo procijeniti učinci svake pomoći koja je data. Jer napokon i OECD kao i DAK, njegov odbor za pomoć u razvoju, su multilateralne organizacije. Prema tome mi smatramo tajništvo DAKA kao i članove odbora koji su usvojili, složili se s ovim izvješćem. Mislimo da su oni prihvatili ovaj tip modaliteta i da isto misle da se to da je to pravi put da dođemo do korektne procjene učinka kasnije. Sve pomoći koja se pruži. Sad što se tiče politika za razvoj. Mislim, ovdje se govori da se treba razviti i politike zemalja članica za razvoj i izvan onog što rade u e, suradnji unutar Unije. Mislim da treba naglasiti i onda i pristup, državni pristup više, koliko je bitno. I kao i ulogu koju će imati u budućnosti. A sada rezultati evaluacije mi preporučamo da se artikulira jedan jači narativ o tome koliko je zapravo koristi sašlo i koliko su dobri učinci svake pomoći koja je pružena i kao i da se bolje komunicira šta je sve učinjeno kako bi javnost bila bolje upućena gdje je sve otišao novac i gdje su koja sredstva šta polučila. A zatim, postoje kritična područja na kojima smatramo da treba, to je onaj zadnji stup, e, stvari bitno mijenjati. Dakle, tu treba, posebno se treba usmjeriti pažnju na najmanje razvijene zemlje. 2015. i 2016. oko 27% svih e, sredstava za razvoj Europske unije otišao je u najmanje razvijene zemlje. To je usporedbi sa prosjekom podako od 40% još uvijek zapravo manje. Ali mi smo vrlo svjesni konteksta, odnosno razloga za to. Ali ponovno, DAK preporuča da se treba skoncentrirati na najmanje razvijene zemlje. I preporuča dalje Evropskoj uniji da se fokusira na iskorjenjivanje siromaštva, i pogotovo u tim najmanje razvijenim zemljama. Zatim uloga koordinatora. Treba ohrabriti zemlje e, članice da u određenu 0,15 do 0,2% svog BDP-a predvide da se izdvaja za pomoć najslabije razvijenim zemljama. Nadalje, preporuča se da se u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru to uzme u obzir jer to je ona prava prilika da se nosimo s tim izazovima i onda tu elaborira OECD kako trenutno e, postupaju zemlje članice i kako bi to onda trebalo jače angažirati Europski VFO. Zatim, pitanje potrebnih vještina da bi se to sve provelo. Komisija bi mogla nadalje učinkovitost e, popraviti tako da recimo smanji administrativne terete i da više proračunskog, e, proračunskih ovlasti e, svojim ljudima na terenu. Zatim mi znamo da je politika Europske unije da se redovno vrše revizije i kako bi se provjerilo da li su zaista prave ljudi, pravi kapacitet, pravi sposobnosti na terenu i da bi se to provjerilo. Dakle, da zaključim, ovo je sve u svemu jedan vrlo pozitivno izvješće koje je napravljeno. Vrlo su dobri ishod i dobar. I mislimo da Evropska unija um, zaista preuzima ulogu globalnog vođa na području pružanja pomoći u razvoju i da se zapravo nakon onog dogovora i konsenzusa koji je postignut nakon 2015. doista drži jednog plana rada do 2030. da to i ostvari. Prije nego što nastavimo samo jedno pitanje, vaša kolegijalna evaluacija je bila evaluacija onog šta komisija radi i troši, mislim. Šta oni rade, komisija u ime Evropske unije u kako bi bolje koordinirala suradnju u razvoju. Da, ja sam to još htjela još jedan puta pitati za svaki slučaj, ako je to bilo jasno. Evo imam kolege koji su se javili. Marija Hojbuš i Hedi Hautala. Marija? Da, hvala na ovom predstavljanju, ovoj prezentaciji. Mislimo da je izvješće vrlo, vrlo zanimljivo. Imam više pitanja. A zapravo su moja pitanja više usmjerena komisiji, jer kao što je malo prije točno kazano, na kraju je opet najbitnije kako komisija troši novac na razvoj, razvojnu pomoć, koordinacije razvoja. A tu su mi dvije stvari vrlo bitne. Prvo, podjela ODA, sredstava iz ODA. Tu je bilo jako puno, e, puno retorike Međutim, ja se sad pitam kako možemo to opravdati mi kao Evropska unija, da samo jedna četvrtina suradnje za razvoj ide u Afriku južno od Sahare. Znamo da i Afrika i Evropska unija stalno govore o tome da je sad nastupilo novo doba, da je sada to se zove partnerstvo, a ne više pomoć u razvoju. Međutim, kad ja pogledam koliko novaca i ko je zapravo najveći primatelj tih sredstava iz pomoći za razvoj, onda mogu reći da dobro, <laughs> možemo to nazvati kako god hoćemo, ali to ostaje pomoć u razvoju. Ali mislim da se trebamo više brinuti za ove države koje se nalaze u Africi južno od Sahare. Pa me zanima sad što će komisija u budućnosti konkretno u tom kontekstu poduzeti, što će poduzeti da se doista pomognemo tim državama južno od Sahare. A drugo što me još zanima, to je pitanje koherentnosti politike. Vi ste i sami to ovdje spomenuli i rekli ste da je tu sad vrlo važno da se surađuje kod donošenja programa za razvoj, ali ja mislim da je pitanju i politika koju mi ovdje u Europi formuliramo i oblikujemo. A što se tiče komisije, da ona postaje malo preležerna i to vidimo i po tome da sad više ne treba e, davati svake dvije godine podnositi izvješće komisije o tome kako je išla pomoć za razvoj, odnosno partnerskim zemljama, a sad više to nije potrebno. A mislim da je to veliki nedostatak. Mi trenutno pregovaramo o novoj e, poljoprivrednoj reformi, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, koja će se odraziti debelo i dugo na sva sektore. I sad ja sa kolegama iz e, odbora Agri o tome raspravljam, a mislim da bi bilo puno jednostavnije kad bi imali ovaj cijelo izvješće, ovo stručno ili kolegijalno izvješće, kad bi mogli na temelju tog izvješća jasno reći Evo, 2015. je bilo ovako, 2014. onako, 2016. ovako. Dakle, da ovdje imamo nešto što nam je eh, u sažetom jednom koncentriranom obliku daje sve podatke kako je to bilo, jednu inventuru stanja. Ali, međutim, vidimo, ovdje se promijenio način pisanja tih revizija, pa nam to nedostaje. I zato pitam ko će zapravo danas još prikupiti podatke iz svih 28 zemalja članica, ko uopće ima mandat za to ako to nije komisija. A onda je to opet pitanje kako na tom području komisija kani u sljedećih četiri do sedam godina učiniti, kako kani tu postupati. To je dakle pitanje koherentnosti, kohezije politike. I da li tu imate kakvih ideja, gospodine ravnatelju, koje bi nam predložili kako bi onda to mogli idućih 7 godina, koliko bude razdoblje za novi VFO, to nas sve u, nas to zapravo unaprijedilo. Hvala, hajde, Haudala, Hvala. Dakle, stručne revizije OECD-ovog DAKA su sjajne alatke za veliki napredak i poboljšanje svega. Ja sad zapravo samo vrlo površno proučavam ovaj sažetak preporuka, ali odmah na prvi pogled vidim da su tu navedene preporuke koje, koje su kompletno usklađe s onim što je parlament tražio, a to je smanjenje siromaštva i to pogotovo u situaciji u kojoj postoje tako puno geopolitičkih i drugih političkih ciljeva koji su uglavnom osim toga sam i primijetila da ima jaka preporuka na, da se poduzmu jače mjere za rješavanje rodne politike, pitanja rodne politike i zatim nešto kad se stvoraju novi fondovi, uzajamni fondovi povjerenja, onda se tu trebaju uskladiti ciljevi sa ciljevima zemalja partnera. A tu je potrebno naravno uvesti i točni minimum koji se mora usvojiti glede mogućih kriza i ostalog. Nadalje, vidimo da ovdje imamo recimo i da se ovdje za jako zagovara e, model vođenja kroz primjer, dakle egzemplarnog. Ali podsjećam da je uspješnost ono što smo napravili u prošlom razdoblju, e, od prošlog izvješća do ovog sadašnjeg, pogotovo na području razvoja, još uvijek nije dovoljno, jer vidite, mi smo još uvijek ostali ispod 40%, kao što ste i sami rekli. Isto tako je važno kako će se odraziti djelatnosti koordiniranja Europske unije na angažman zemalja članica. Jer e, i vi ste to spomenuli, taj angažman je vrlo bitan. I još jedna stvar, preporuka o jednom cjelovitom razvojnom pristupu Europske unije utemeljenom na dokazima – i kako to učiniti tako da se osigura dobra suradnja između Europske komisije i EIB-a, investicijske banke i ostalih važnih aktera. E sad me zanima da li komisija tu ima konkretan odgovor kako misli to provesti. Ja mislim da bi to svi trebali dubinski analizirati i onda krenuti raditi na tome. Hvala lijepa. Sada Judith Argentini. Merci, madame la présidente. A prije toga Gering. Hvala gospođo predsjednice. Drago mi je što predstavnik OECD-a kaže da Europska unija dobro obavlja svoje stvari. Ja mislim da čak možemo reći da vrlo dobro obavlja stvari, no imamo i određene slabosti. Govorili ste o tome da nije dostignut e, taj ta svo, e, prag od 7%. To je komisija koja je odgovorna za to. Znači imamo s jedne strane pozitivnu, e, pozitivno čitanje. S jedne strane komisija dobro obavlja svoj posao, s druge strane kad govorimo o razvojnoj pomoći dvadesetak država članica jednostavno ne e, obavlja ono što treba i kasne uvijek u svojim angažmanima. To je prva primjedba. Drugo, kratko sam pročitao ove dokumente i kad govorimo o načelu diferencijacije, e, ispričavam se što se ponovno vraćam na istu temu. Mislim da u ovo vrijeme ta tema jako važna budući da ako se želimo učinkovito boriti protiv siromaštva onda znači imamo i taj problem tih e, zemalja u, na središtu znači u prijelaznom e, razdoblju što napraviti s njima one su skinute s liste imam i jedan drugi primjer imamo Mm, na primjer prisutnost na području borbe protiv e, AIDS-a, ali neki jednostavno ništa ne rade na tom području. Ne samo što se tiče e, AIDS-a, nego također i tuberkuloze. Ako tim zemljama ne pomognemo, onda doprinosimo širenju tih bolesti. Treće, ne znam kako ste procijenili učinak Europske unije na multilateralnu suradnju i e, što se tiče znači e, zemalja korisnika i njihovog poštivanja e, vladavine prava. A zatim četvrta stvar, kada u određenoj zemlji postoje i Kina i EU kao akteri, koja onda zemlja ima više utjecaja. Možete li nam možda malo pojasniti tu situaciju? Zašto neke zemlje e, E, su odbile suradnju sa Međunarodnim kaznenim sudom, ali to je bilo nešto što je bilo sadržano u dokumentima iz Kotonua. Je li je to e, na, e, zbog utjecaja drugih partnera, budući da njima nije važna vladavina prava i ne postoje takva uvjetovanost? Jeste li također analizirali takve aspekte za e, svjetskog lidera, to je dio analize. Mogu reći da bismo mogli postavljati cijeli dan pitanja i trebali bismo imati na raspolaganju cijeli dan kako bismo o ovom dokumentu razgovarali. Sad jedna možda malo manja stvar, no ipak važna. Komisija s programatskog stanovišta dobro obavlja stvari, isto tako djeluje na ispravan način što se tiče dijaloga s parlamentom. No, ipak smatram da bi nam bilo u interesu da imamo znači jedinicu za promišljanje i predviđanje svojevrsni neovisni think tank e, komisije i Europskog parlamenta koji bi e, nam onda pomogao u našim izborima. Taj prijedlog ne iznosim po prvi put izvješće kritizira rad jednog od najvećih partnera na području suradnje. Ne bili smo onda u tom smislu trebali i osmisliti dodatnu evaluaciju. Hvala. imamo jako puno pitanja, neće imati baš vremena za sve. Dakle, evo vraćam vrijeme koje sam dobila jer dvoje kolega mi je uzelo pitanja koje sam ja imala. U redu, imam i ja nekoliko pitanja prije nego što zaključimo ovaj krug pitanja. Na 19. stranici kada govorite o učinkovitosti i usklađivanju ta tri sektora po zemljama, da tamo piše na tim stranicama ili bolje rečeno vi ste rekli da je znači Europska investicijska banka jedan prioriteta. Mi smo jučer slušali njihovo izlaganje. Mi znamo da sa ovim novim sredstvima da će se koristiti puno više ti instrumenti i to su znači, instrumenti za zajmove i tako dalje. I sada raspravljamo da pokušamo shvatiti e, koja bi trebala biti vodeća banka. Ja znam na što se vi odnosite i to sam rekla već i jučer. Ovdje govorimo na jako diplomatski način, a ponekad bi možda bilo bolje razjasniti stvari i nazvati ih pravim imenom. Dakle, e, smatram da je situacija sljedeća. Europska investicijska banka ne financira razvane prioritete. Je li to znači smisao ove točke, ove točke 19 ili nije. Također, kada govorimo o znači samoj postavi stvari e, financiranja tih zajmova, ja sam danas pročitala ovo izvješće i pitam se sljedeće. Ako ćemo E, na primjer posuđivati zajmove privatnom sektoru. Ja sam to već rekla i u prisutnosti e, komisije. To neće biti one klasični, klasično rješenje za sve. Znači, e, privatni sektor ima određenu moć djelovanja. To bi mogao biti E, znači, to bi moglo biti eventualno rješenje za sve, jer na taj način nećemo zamijeniti neka druga sredstva iz fondova koje bismo i onako i ovako potrošili. Mislim da moramo biti iznimno oprezni, zato što u trenutku korištenja javnih sredstava i također u trenutku odabira kako ćemo koristiti privatna sredstva. Mislim da moramo precizno odmjeriti znači korištenje i uvjetovanost e, tih fondova. Također, kada govorimo o fiducijarnim fondovima, nama bi trebali neki dodatni detalji. Također bismo trebali razmisliti znači, o novim oblicima financiranja kroz novo programsko razdoblje. Sada bih e, dao riječ ponovno, dala riječ ponovno našem e, gostu, a nakon toga možemo dati riječ i povjereniku. E, dobili smo informaciju od povjerenika Stiljanidisa da će možda malo kasniti, jer mislim da možda nećemo stići završiti do četiri sata kada je predviđen sastanak s njim i da mu se javi da ćemo možda kasniti pet do deset minuta. Zahvaljujem. Mm, znači, neću moći odgovoriti na sva pitanja. Neka od tih pitanja bila su upućena komisiji, ali ću pokušati pokriti bar ona koja se tiču prvenstveno znači, našeg odbora. Znači, što se tiče Europske središnje banke, ja moram napomenuti da e, način na koji, znači način uloga koji mi smatramo ovaj, e, ovu Europsku središnju banku e, je to da ne smijemo zapravo utjecati na način da na loš način ćemo na neke druge politike. Moramo imamo holistički pristup, sveobuhvatni pristup kada je riječ o politikama i o tematskim područjima. I zato se slažem s idejom Europske središnje banke u smislu razvoja holističkog pristupa. Na primjer, nama treba bolja usklađenost između e, diplomacije, obrane i razvoja. I također znamo da ta rasjepkanost i nekonzistentnost koja trenutno postoji je nešto što će utjecati i na razvoj naših e, javnih politika. I da budemo jasni. Naravno, mi smatramo da je e, znači BCD zapravo obveza za sve druge politike koje idu u smjeru razvojne suradnje. Dakle, zastupnik, zastupnica Altala je spomenula nekoliko točaka koje su bile usmjerene više komisije, ali ja bih se osvrnuo na jednu od njih. Naime, E, e, iskorjenjivanje siromaštva. Ako slijedimo ove trendove, ja sam drugo vremena radio kao tajnik e, odbora OECD-a za razvojnu pomoć i ako pratimo ove trendove, onda ćemo vrlo jasno vidjeti da posljedice neće biti pozitivne. A kada govorimo o o provedbi svih tih e, planiranih programa. Znači ono što moramo napraviti da bi to bilo izvedivo je odvojiti više sredstava, a kad imamo na raspolaganju e, složenije instrumente kao što su blending ili DFI, smatram da oni idu u pogrešnom smjeru. Naime, postoji veliki potencijal. Imamo 82, 82 milijarde koje su e, bile odvojene u posljednjih pet godina su zapravo iskoristile sva ta privatna sredstva i 7% e, je bilo preusmjereno na najmanje razvijene zemlje. Mi smatramo da možemo napraviti puno više od toga. A sada se pitanje još više komplicira kada je riječ o privatnom sektoru. Naime, e, izravna vanjska ulaganja će biti usmjerena na onaj e, najranjiviji i najkrhkiji sektor, a to je paradoksalna situacija, zato što smatramo da bismo se trebali usredotočiti na one koji su najpotrebitiji kako bismo doprinijeli iskorjenjivanju siromaštva ali ako pak s druge strane dopustimo privatnom sektoru da slijedi e, tendenciju bez uređenosti, bez određene discipline, onda u tome nećemo uspjeti. Europska komisija i države članice moraju na ozbiljan način uzeti u obzir ovo pitanje i moraju pokrenuti svoje inicijative prema načelima e, DAKA OECD-a e, koristeći instrument blendinga. Upravo zato smatramo da e, na taj način možemo razriješiti trenutne neusklađenosti. E, fosilna goriva su e, dopuštena u okviru službene razvojne pomoći. A riječ je o tome da imamo 30 milijardi dolara godišnje koje predviđaju također i troškove transakcije koje iznose čak 20%. ako mi smanjimo taj postotak, onda bismo mogli povećati učinkovitost svih tih resursa koje imamo na raspolaganju. Upravo zato se ne smijemo ograničiti na pustu retoriku. Dakle, ono što moramo napraviti je to će se i na činjenice. I žao mi je e, e, i drago mi je što je ovo pitanje vrlo ozbiljno shvaćeno. Znači, reforma bi nam mogla pomoći, višegodišnjeg financijskog okvira bi mogla pomoći da se provedu i ovi programi reformi. Dopustite mi još jednu, to e, još jedan dodatni komentar. Naime, Ovdje govorimo o zapravo tranziciji, o tom prilaznom razdoblju država srednjih dohotka. Dakle, države, e, zemlje srednjih dohotka će e, trebati riješiti probleme koji su vezani uz nejednakost i u siromaštvo. A donatori dakle to su institucije Europske unije, države članice, moraju shvatiti da kada se usredotočimo na najnerazvijenije zemlje da njih nećemo moći znači napustiti kada one naprave određeni napredak. E, sve se to mora temeljiti na dokazima, a do sada je u tom procesu postojalo previše subjektivnosti kada je riječ o stupnju poboljšanja situacije određene zemlje. Na primjer, ovdje govorimo o zemljama Latinske Amerike. Mi smatramo da trebamo i dalje nastaviti raditi s njima zato što još ima jako puno toga što se može poboljšati na području siromaštva i nezaposlenosti i nejednakosti. No zemlje, e, no zemlje Latinske Amerike više ne trebaju takozvanu službenu razvojnu pomoć, nego pomoć koja ide puno dalje od toga. Trebamo napraviti tu prilaznu fazu kroz određenu vrstu partnerstva jer to je bolji način. Dakle, mi na taj način, mi, e, u ovom trenutku provodimo e, jedno istraživanje koje ćemo vam e, dati na raspolaganje kako bismo shvatili što se događa s određenom zemljom kada poboljša svoju situaciju u odnosu na status najmanje razvijenih zemalja. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je stvoriti partnerstvo koje će uspjeti zajamčiti phasing in i phasing out e, svih tih financijskih resursa koji se odvajaju za određenu zemlju. Ako se neka zemlja e, dovoljno razvije, onda može dobiti pomoć u obliku nekih drugačijih resursa, ali uvijek mora biti podložna kontroli. Na primjer, ovdje možemo e, ulagati u aktivnosti koje imaju recimo društveni učinak ili pak uz klimatske promjene i tako dalje, ovisno o tome što odgovara određenoj zemlji. Evo, mogli bismo čitavo popodne posvetiti toj raspravi. ali ne radi se ovdje samo o novcu. Dakle, ovdje je riječ i o učinkovitosti te o učinku koji se može postići. I meni je čast raditi s državama koje e, idu u istom smjeru kao i mi. Dakle, radi se na načelima učinkovitosti i pomoći. Mislim da ne moramo nužno, nije potrebno nužno biti član odbora OECD-a za razvojnu pomoć, zato što mi surađujemo i sa Kinom i sa nekim drugim e, velikim ekonomijama u svijetu, kako bismo povećali transparentnost, odgovornost i kako bismo se također usredotočili na one kojima je, to, kojima je pomoć najpotrebnija. A sada vaše pitanje predsjedateljice, znači što se tiče uloge Europske investicijske banke. Felix Solo, eh, Solas sa zna da izvješće eh, treba proći kroz, treba dobiti suglasnost i ovo izvješće zapravo funkcionira na taj način i cijeli dag funkcionira na temelju suglasnosti. Mi moramo ispregovarati svaku pojedinu točku tog eh, dokumenta ali u svakoj točki također pozivamo i na djelovanje. E, jer ako uspijemo na bolji način koordinirati e, snagu i silu koju imamo u okviru Europske investicijske banke, također u suradnju s Europskom komisijom, pogotovo kada je riječ o prioritetnim područjima, onda možemo razviti drugačije projekte. Također imamo i provedbu mnogih programa u državama članicama u kojima sudjeluje Europska investicijska banka. Vjerujemo samo da će e, to odraziti i sve ono što je definirano dogovoreno u tom izvješću. Znači ono što što mi tražimo, a to je što bolja suradnja. Zahvaljujem i također želim izraziti svoju e, želju da ćemo na puno širi način uspjeti izdvojiti više sredstava i provesti više programa. Na taj način možemo pomaknuti jednu stepenicu više e, ovo na čemu se radite, da također da se popune one rupe koje su postojale u, prijašnjim programima. E, Sada ću dati riječ Konkoru koji je evo vrlo mm, strpljivo čekao svoj e, red. E, također ću dati riječ Johnu Tanu, Ligeru iz Konkorda, nevladine organizacije. Ja ga znam iz World Visiona i znam savršeno dobro da imamo malo vremena na raspolaganju i ne smijemo vršiti pritisak, imate malo vremena. Zahvaljujem što ste me pozvali da danas ovdje govorim pred eh, vama. Mi smo znači nevladina udruga organizacija za razvoj. Sačinjeni smo od e, organizacija koje dolazi iz 28 e, zemalja i 32 zemlje. Ja se bavim e, međunarodnim razvojnom pomoći i također predstavljam Konkord. Zahvaljujem OECD-u na ovoj vrlo konstruktivnoj analizi koja je bila i općenita, ali i vrlo detaljna i koju također ćemo proslijediti drugim nevladinim organizacijama. Nama je drago tako da e, zapravo možemo raspolagati e, takvim izvješćem, pogotovo kada govorimo o konsenzusu o razvoju koji predstavlja zajedničku viziju. Također kako bismo podržali sve partnerske zemlje i e, u programu održivog razvoja kako bismo zajamčili učinkovitost razvojne pomoći. Čestitam vam na svim tim uspjesima, a moji komentari će se sada usmjeriti na preporuke i također e, na odgovore koje smo mi kao mreža nevladinih organizacija uputili. E, ovaj, na ovaj način ću iskoristiti e, priliku razgovarajući o tome da možemo napraviti razliku kako bismo osmislili drugačije instrumente za razvojnu pomoć u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. I znam da su već došli prvi prijedlozi za budućnost. Evo, što se tiče ovog prijedloga Europske komisije, e, drago mi što su oni uzeli u obzir naše preporuke i što su ih ozbiljno shvatili. Također možemo dati jedan primjer po pitanju klimatskih promjena. Postoje neke preporuke koje se e, često ponavljaju i koje prije e, nisu bile uključene u reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, mi smatramo da je to odlična prilika e, za nas, za nevladine organizacije, e, upravo mogućnost da se pripremi drugačiji višegodišnji e, financijski okvir. Dakle, mi smatramo da je upravo to ono što bi se trebalo dogoditi. I također želimo apelirati na neke zastupnike koji trenutno vode pregovore o tom pitanju. Moramo se osigurati da te preporuke zaista budu i provedene u dijelo. Prva je ta da želimo uspostaviti operativne smjernice po tome kako će se provoditi konsenzus kao što je predložio i OECD. Taj novi vanjski instrument bi trebao biti usredotočen na ciljeve za održivi razvoj, na iskorjenjivanje siromaštva i također e, je Europski parlament priznao da je to prioritet i da bi to trebalo biti e, nadodano i ograđeno kako bi se popunile sve nedostaci i manjkavosti koji su postojali u prvom ovom izvješću. Znači, govorilo se i o nedostatku koherentnosti kada govorimo o e, pomoći za održivi razvoj, te nedostatku političke neusklađenosti koja nije uvijek dobivala e, i odgovarajući odgovor u financijskom sektoru. Nas zanima kakve će prijedloge dati Europska komisija kako bi zajamčila konkretan proces koji će popuniti te rupe. E, također, e, mi smatramo da NDC bi trebao e, biti prvenstveno usmjeren na razvoj, da bi ga to moglo srenuti s ako se ne promijeni. Znači, govorimo, OECD rekao da se 33% sredstava za pomoć koristi za zemlje srednjeg i višeg dohotka, a ostatak ide za zemlje niskog dohotka. Mi smatramo da treba napraviti promjenu na tom području i za nas je to posljednja mogućnost kako bismo e, postigli ciljeve za ovaj višegodišnji financijski okvir. Dakle, želimo se usredotočiti upravo na to. Kada govorimo o konsenzusu za razvoj, moramo napraviti sljedeće, a to je da 0,6%, e, odnosno 1,2% bude usmjereno na najnerazvijenije zemlje do 2050. godine, do 2015. godine, ali to e, se nije uspjelo postići. Sada smo pomaknuli taj rok do 2030. godine u okviru programa Obzor. E, dakle, došli smo do možda nekakvih 0,11%, to je zapravo 0,1%. E, pitanje s naše strane je sljedeće. Kako možemo zajamčiti da će ovaj put napor zaista biti ostvaren, da će donijeti rezultate koji će moći biti e, učinkoviti? Nadamo se da će Europski parlament podržati ovakvo naše stajalište i smatramo da novi višegodišnji financijski okvir okvir e, bi treba omogućiti e, DAKU čak 92%, e, budući da je riječ o određenom postotku koji se može dodijeliti i za učinkovit rad nevladinih organizacija. Kada govorimo o NDC-u, smatramo da bi to bilo iznimno važno. Znači idemo na sljedeću točku. Po pitanju preporuka DAKA kažu da se moramo više usmjeriti na osobe, na pojedince i da moramo e, pokrenuti razvoj za znači instrument za ljudski razvoj. E, mi smatramo da bi sredstva odvojena za to trebala biti e, oko oko 20%, a naš cilj je da taj cilj zaista uđe ne samo u uvodne izjave, nego također i u same članke. Moramo uzeti u obzir na vrlo snažan način upravo individualni razvoj i također smatramo da bi se se ne znam, zdravstvena politika i e, sanitarna infrastruktura trebalo odvojiti od e, recimo ravnopravnosti spolova. E, to su ciljevi koji moraju biti odvojeni za koje se posebno trebaju odvajati sredstva. Kada govorimo o benchmarksima, znači o mjerilima, to je nešto što nam može biti izvrsni pokazatelj o trenutnom stanju. Drago nam je što odbor DEVE također ozbiljno razmatra i raspravlja o instrumentu blending mi se u potpunosti slažemo sa preporukama što se tiče općenitih pitanja, ali činjenica je da nedostaju jamstva. Nama trebaju dokazi o tome kako funkcioniraju mješovita financiranja. Imamo puno više i treba nam puno više dokaza o tome kako se fondovi koriste a ono što vi predlažete u kompromisima je definitivno pozitivno i moglo bi poslužiti. No, nažalost, evo, spomenuli smo i fosilna goriva koje su isključeni iz eh, područja izuzeća. mi smatramo da bi njih trebalo ponovno ugraditi u popis eh, izuzeća. I također eh, pitanje koje izlazi izvan okvira višegodišnjih financijskog okvira, izvan same teme a to je pitanje budućnosti. Dakle, postoje neki jasni komentari u ovoj stručnoj e, reviziji koji kažu e, da postoje određeni programi e, koji su provedeni, ali baš nisu bili strateški i dovoljno učestali i smatramo da se ne trebaju davati paušalni iznosi za neke određene tematike, pogotovo kada je recimo riječ o ne znam rodnoj politici ili tako dalje. To je nešto što samo udvostruđuje proračun i ne omogućuje nam da imamo sustavni pristup. Možda bismo trebali razmisliti o funkcioniranju i vidjeti što je to što može povezati sa znači, korisnike sa stvarnim programima koji su odvijeni na terenu. Zahvaljujem na ovim E, prijedlozima koje ste nam dali. A sada dajem riječ ravnatelju za međunarodnu e, suradnju i razvojnu politiku u DFK-u. Gospodine Felix, izvolite imate riječ. Zahvaljujem. Zahvaljujem Žoržeu i e, predstavnicima odbora OECD-a za razvojnu pomoć. Ovo je moje treće, ovaj treći stručni pregled u Europskoj uniji da svi su rekli da će zapravo Europska unija e, maknuti e, znači novac iz financiranja e, te razvojne pomoći. Ovo je moje treće izvješće i moram reći da je to za mene bilo jako veliko iskustvo i u komisiji. Imali smo odličnu suradnju sa Kanadom i Japanom i mm, činjenica je da na taj način možemo e, jasno vidjeti zapravo, kao da se ogledalo stavi pred neku osobu koja provodi e, tu stručnu reviziju, zato što se osobi postavlja neugodna pitanja, što se napravili ovo ili ono, koje je opravdanje za ovo i tako dalje. Znači, to je nešto što je iznimno korisno jer nam svima pomaže da shvati što radimo i nama da shvatimo što rade drugi i kako rade drugi. Možda E, je riječ o dionicima s kojima ne surađujemo često, ali dijelimo iste načela, to je jako dragocjeno. Jedna od stvari koja je bila rečena ja bih htio naglasiti, ja bih htio naglasiti, a to je e, da ovaj posao koji obavljamo je iznimno zahtjevan i da imamo dodatnih e, programa. Mi smo to znači predložili kao nekakav standardni pristup, ali također smatramo e, da bi se trebali podržati i drugi pristupi kada je riječ o javnoj politici. To je jedna od glavnih karakteristika koju Europska unija pruža inozemstvu. Evo samo nekoliko komentara koje su dali danas zastup zastupnici ovdje i kolega iz Konkorda e, bili su mi jako zanimljivi i htio bih odgovoriti. Moramo napraviti razliku između e, Afrike i najmanje razvijenih zemalja, znači izvan Afrike. Dakle, postoje također i u Africi e, neke jako razvijene zemlje, ali postoje i LDC zemlje koje su u Americi i u Aziji. Zato moramo biti jako oprezni. Znači, e, ako postoji kriza u zemlji srednjeg dohotka koja je u susjedstvu, onda postoji e, humanitarna pomoć i financiranje koja će biti usmjerena upravo za tu zemlju. To ne znači da mi predviđamo financiranje samo za e, zemlje srednjeg dohotka. Ne samo tamo, ali također i tamo. Naprimjer, Turska. Mi jako puno toga radimo u Turskoj, ali pokušavamo pomoći e, na prikladan način e, Turskoj također i zato što su oni udomili velik broj izbjeglica na svom području. E, također imamo i jednog susjeda, znači koji susjeda koji također može biti jedan od članova e, DAKA, ali bitno je da se vrlo jasno e, razjasni želimo li u toj našoj budućoj politici izaći e, sa pomoći za sve one zemlje koje imaju viši dohodak i samo se usmjeriti na zemlje najnižeg dohodka. Dakle, mislim da moramo biti jako oprezni zato što smo do sad puno više ulagali u Aziju, Latinsku Ameriku, možda i Afriku, a sada možda se moramo usmjeriti na zemlje u susjedstvu. To kažem ne uz smislu zato što sam da se to možda neće morati dogoditi, a Evropska unija je ta koja možda ne funkcionira e, u najboljem mogućem učinkovitom načinu sa najmanje razvijenim zemljama zato što surađuje sa mnogim drugima koje su zemlje srednjeg dohotka. Dakle, ja mislim da moramo biti jako oprezni, zato što to izgleda kao da se usmjeravamo na e, siromaštva, kao da je to isključivo fokus na siromašne. Ali ovi planovi do 2030. agenda do 2030. nas uči da se moramo usmjeriti znači, na održivi razvoj. I George je upravo rekao da moramo jako inteligentno raditi. Ja mislim da je to prioritet. Zašto? Zato što u zemljama srednjeg dohodka i imamo najveći učinak kada je riječ o klimatskim promjenama, o održivom razvoju, o ublažavanju znači svih tih klimatskih promjena. I naravno za njih ćemo potrošiti manje novca kada radimo u e, zemljama srednje dohotka nego kada ulažemo u zemlje sa e, najnižim dohotkom ali moramo shvatiti da je to budućnost održivog razvoja ako gledamo agendu do 2030. Dakle, e, a to nije isto kao i najtradicionalniji oblik iskorjenjivanja siromaštva oko kojih smo i dalje angažirani. Dakle, e, imali smo jako dugu raspravu i u okviru OECD-a DAKA, e, Žož je to rekao, o tome kako da se borimo protiv, znači, odnosno kako da se suočimo sa tim znači, ulaganjima privatnog sektora, kako da usladimo to sa ndc i e, ovo izvješće vrlo jasno e, zapravo izlaže ono što i mi kao komisija pokušavamo reći, a to je da moramo e, financiranje svesti na ciljanu pomoć sljedeći određene potrebe svake pojedine države. Dakle, taj pristup suradnje između Europske komisije i Europske institucijske banke prvenstveno, ali i u drugim razvojnim europskim institucijama je nešto što se mora poboljšati. Nama treba otvorena arhitektura u okviru budućeg financijskog, višegodišnjeg financijskog okvira, ali također nama treba i e, postizanje tog drugog koraka, a to je kako usmjeriti ulaganja upravo tamo gdje ne mogu doći sama. To se zove ili adicionalnost ili može se možda nazivati rizik. Nazovite kako to god želite, ali pitanje je kako ćemo dovesti ljude do Malije ili do Mijanmara, a ne kako ćemo e, dovesti privatni sektor e, e, i njihova ulaganja u zemljama u kojima on već je prisutan. Također, evo kolega iz Konkorda je također spomenuo jačanje obnovljivih izvora energije, a ne fosilnih, energije s fosilnih goriva. Evo, u ovom trenutku E, mi započinjemo e, znači zajedno sa izaslanstvima raspravljati sa državama članicama o tome e, kako ćemo sve to uspjeti ugraditi u sljedeće programsko razdoblje. Da, ja mislim da ovdje radimo iznimno naporno kako bismo uspjeli provesti u dijelo odredbe iz Agende 2030. Znači ovdje nije samo riječ o tom sporazumu, nego i o Pariškom klimatskom programu, kako da njega ugradimo u naše programsko razdoblje i kako da povežemo znači, klimatsku politiku sa našom agendom do 2030. te e, kako da razvijemo još više naše razvojne kapacitete zajedno u skladu sa državama članicama i drugim državama u cijelom svijetu. E, to je zapravo svjedočanstvo o e, multilateralnom pristupu Europske unije. E, htio bih zahvaliti Šoršu i Keri na njihovoj suradnji. Mislim da smo od njih naučili jako puno novih stvari i mislim da sada moramo na neki način se vratiti korak unazad i razmisliti o svemu. Hvala ti, Felix, na ovim objašnjenjima. OECD je rekao da se oni znači, više ne moraju ovdje ponovno e, vraćati. Znači ja mislim da je ovo bila jako korisna razmjena koju smo imali sa OECD-om također će biti korisno i za nove članove, ne samo za one koji će biti u novom sazivu, e, da imamo e, na umu sve ono što će se događati u narednih nekoliko godina i da e, motrimo pomno razvoj tih stvari u budućnosti, zato što će sigurno postojati nekakva i politička pitanja koja će trebati razriješena u okviru razvojne pomoći. Hvala vam puno što ste došli, imate potpore Europskog parlamenta i hvala vam na poslu koji ste obradili. Hvala i komisiji i Konkoru na njihovom doprinosu. A sada bih pozvala povjerenika Stiljanidesa da dođe i ispričala ispričavam mu se što je morao čekati 15 minuta. Okay, colleagues, we've Dragi kolege, evo malo kasnimo, pa molim da oni koji žele izaći iz dvorane naprave to tiho kako bismo sad krenuli na našu sljedeću točku dnevnog reda, 22. program rada i operativna strategija glavne uprave za europsku civilnu zaštitu, europske operacije humanitarne pomoći, DG ECO. Ovdje sada pozdravljamo e, povjerenika Kristosa nadisa Po prvi puta e, po zadnji puta sad nam predstavljate naš e, vaš radni program i evo po zadnji puta s vama E, ćemo analizirati i čuti o vašem radnom godišnjem programu, no nećemo vas vjerojatno vidjeti po zadnji put, budući da ste pozvani i u e, veljači na sastanak e, odbora. Jutro smo sa rumunjskim predsjedanjem, predsjedništvom razgovarali o humanitarnoj pomoći, krizama. O tome smo već puno puta razgovarali no govorili smo i o novim krizama u Jemenu, na primjer i u Venecueli. Bez mnogo kljevanja. Ja ću predati sad riječ povjereniku. E, puno sam dobila materijala, ali evo mislim da je najbolje da krenemo odmah i damo riječ povjereniku, gospođo predsjednice, dragi kolege, dragi prijatelji, želim vam prije svega sretnu novu godinu. Kao što znate, uvijek je veliko zadovoljstvo sastati se sa svojom obitelji. Mi smo zbilja uspostavili tu usku vezu i jako mi je važno sastati se s vama znate i da vaš savjet i vaša podrška su bili neprocjenjivi tijekom prethodnih godina. Još jednom želio vas zahvaliti na vašem angažmanu i na vašem vodstvu. Dragi prijatelji, odbor 9, e, glavna uprava eko možemo reći da imamo zbilja veliki popis e, postignuća diljem svijeta u Siriju, Jemenu, Mijanmaru, Sahelu, Venecueli. Evo, samo ću neke navesti. Vi ste podržali naše najvažnije aspekte najvažnije aspekte u našem radu. Prije svega osiguravanje obrazovanja djeci u hitnim situacijama. Također okončanje nasilja koje se osniva na e, spolu te rodu i to u hitnim situacijama. Te također stvaranje otpornosti raseljenih osoba. Te također e, jačanja partnerstva između našeg humanitarnog rada, rada na području razvoja i političkog rada. Dragi kolege, zajedno smo bili e, izloženi velikim izazovima, puno toga smo postigli, no znate da je još mnogo posla pred nama. Moja politička filozofija je sljedeća. Moramo prepoznati naše slabosti, ali ne smijemo se sramiti govoriti o našim uspjesima. Vrlo kratko ću spomenuti četiri uspjeha koji će i dalje biti prioriteti naše politike za ovu godinu. Prvo, obrazovanje u hitnim situacijama. S, vašim, vašom podrškom i zahvaljujem vam na tome, uspjeli smo učiniti to da je Europska unija postala svjetski lider na području obrazovanja u hitnim situacijama i to samo tri godine. Mm, I e, u tom smislu sad ostvarujemo najveće, e, najveću obvezu tijekom mojeg mandata ten 10% e, našeg proračuna za humanitarnu pomoć je posvećeno obrazovanju u kriznim situacijama. To je zahvaljujući vašom, vašoj podršci i proračunskoj i političkoj. Posebno sam zahvalan ovom odboru e, jer smo uspjeli ustanoviti prvi okvir politika EU-a za obrazovanje u hitnim situacijama. Vi ste prije 18 godina zatražili to i mi smo to i ostvarili. To nije samo ulaganje u humanitarnu pomoć čvrsto vjerujem da je to u strateško ulaganje u mir i u budućnost. Drugo, druga, drugi prioritet nasilje, rodno nasilje u kriznim situacijama. E, Evo, mi smo i na tom području postigli uspjeh, a tu obrazovanje igra e, važnu ulogu. Mi smo u ovom trenutku predali Kanadi vodstvo u okviru call to action poziva na djelovanje na području zaštite od rodno temeljenog nasilja u kriznim situacijama. Kanada je naslijedila tu inicijativu sa 11 novih članova. Imamo 82 člana u e, u ovoj inicijativi i isto tako smo postigli ono što smo e, trebali kako bismo pomogli i Nigeriji i Demokratskoj republici Kongo. E, Call to action je naišao na pohvale u okviru opće skupštine UN-a. No, to ne znači da će se Europska unija povući s te inicijative. Mi ćemo i dalje biti lideri na tom području. Treće, ebola. Mogu reći da smo 2018. godine odgovorili uspješno na dvije epidemije u e, Demokratskoj republici Kongo. Mi smo tu e, brzo i koordinirano djelovali i proveli smo u praksi lekcije koje smo naučili prije četiri godine, 2014. godine. Zbog tih lekcija smo znači reagirali na drugi, na drugačiji način. Na primjer, mobilizirali smo europski europske liječničke snage. Možemo reći da se radi zbilja o teškoj artiljeriji EU-a za zbilja hitne zdravstvene krizne situacije. U tom smislu nikad ne smijemo pocijeniti ebolu. U tom smislu e, zahvaljujemo na tome što smo zajedno uspjeli e, oformiti te europske liječničke snage. Mogu reći da ova epidemija ebole e, pogađa najnesigurnije i najranjivije, najnesigurnija i najranjivija područja u zemlji. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji e, još nam trebati mjeseci kako bismo ju obuzdali. E, mi smo našim odgovorom spriječili da virus ne prijeđe u susjedne e, zemlje, u susjedne gradove. To je već veliki su, uspjeh, no nikad ne smijemo pomiješati napredak sa iskorjenjivanjem. Ebola će i dalje biti naš prioritet i moramo uvijek biti oprezni i e, pomno pratiti razvoj situacije. Četvrta točka, učinkovitost. E, u našem poslu na području humanitarnog rada. Kao što znate, način provođenja humanitarne pomoći je nekad isto toliko važan kao i sama humanitarna pomoć. To me dovodi do pomoći u gotovini. Imamo znači tu gotovinu koja znači fleksibilnost, to je izvor, no to izbor, no to isto tako znači i dostojanstvo onih kojima pomažemo. Gotovinska pomoć povećava učinkovitost, smanjuje cjelokupne troškove, za mene je to najvažnije. Vidio sam posebno u Turskoj i Libanonu to na dijelu, te također istovremeno povećava neto vrijednost naše pomoći, te, nas, e, te nam omogućuje da učinimo više sa manje sredstava. Prošle godine smo e, E, naš 35% e, naše cjelokupne humanitarne pomoći proveli kroz gotovinsku pomoć. To će se nastaviti i 2019. godini. Mogu reći da e, humanitarna gotovinska pomoć ima direktni i održiv učinak. Vidjeli smo pozitivne rezultate i u Turskoj, i Jordanu, i Afganistanu, u Grčkoj, u Somaliji i tako dalje. Dragi kolege, znate da se humanitarne potrebe povećavaju svugdje svake godine, e, te pomoći nikad neće biti dosta. Kako bismo e, postigli stabilnu e, i održivu budućnost, moramo prije svega stvoriti temelje mira i moramo u tom smislu imati sveobuhvatan pristup. E, u tom smislu moramo pojačati veze između humanitarne pomoći i razvoja. Moramo e, izgraditi temelje. To smo započeli, a to će također biti prioritet i 2019. E, godine. Kao i uvijek veselimo se i vašoj podršci na ovom važnom području. Sada E, ću nešto reći o našim regionalnim prioritetima. Mogu reći da, nažalost, 2019 godina e, je nasljednica velikih humanitarnih tragedija iz 2018. godine Sirija, Jemen, Južni Sudan, zemlje Sahela, regija jezera Čad, Mijanmar, Venezuela. Evo, to su samo neke krize. Počet ću sa Sirijom. U nekim područjima se e, kriza smanjila, no i dalje su velike humanitarne potrebe kako bismo e, uspjeli spasiti živote, pomoći uništenoj zemlji i isto tako obnovili nadu i povjerenje u budućnost. Znate da ćete mo u ožujku ugostiti treću konferenciju o Siriji u Briselu. Federika i drugi povjerenici zajedno. Znate da smo mi najveći donatori humanitarne pomoći u Siriji, no i u drugim e, zemljama koje su koje su prihvatile sirijske izbjeglice. Istovremeno e, podržavamo posao Geira Pedersena, posebnog izaslanika UN-a, a također smo i dalje posvećeni dijalogu te e, prihvatljivom rješenju za sve kako bismo okončali sedam godina patnje. Također ćemo nastaviti podržati tu, podržavati Tursku, Libanon, Egipat i Jordan koje sam posjetio u prosincu. Ja sam prije dva tjedna bio u Turskoj i također vidio sam kakva je situacija na terenu. O, te zemlje su e, hrabro prihvatile e, sirijske izbjeglice bez obzira na svoje vlastite interne e, izazove. Da, mi računamo na njihovu solidarnost e, prema sirijskim izbjeglicama, no oni isto tako računaju na našu europsku solidarnost. Ne smijemo ih iznevjeriti. To je temelj naših odnosa. Dragi kolege, mnoge druge humanitarne krize izbijaju u svijetu kao što je Linda već rekla, u Jemenu to je možda najtragičnija humanitarni kriza. 22 e, miliona ljudi su e, izloženi nevjerojatnoj tragediji. To su nedužne žrtve slijepe borbe za vlast. Imali smo određene e, nade kako bi se e, ipak uspostavio ovaj mirovni e, proces. To je dosta ranjivo, no mi ćemo u svakom slučaju to podržavati i upotrijebiti naš utjecaj kako bismo ojačali taj proces. Federika, no isto tako i naš predsjednik u Ožujku ja ću prisustvovati donatorskoj konferenciji za Jemen u Ženevi i ponovno ćemo e, ponovi, e, iskazati našu, našu podršku. Ka? Što uvijek kažemo, e, humanitarne krize zahtijevaju politička rješenja. To je jedini odgovor na ovu tešku stvarnost. A sada Afrika. To je za mene najveći izazov 21. E, stoljeća. Milijuni ljudi diljem Afrike su e, žrtve nasilja, prirodnih katastrofa i patete se raseljavaju. To je evidentno i u Sahelu, no isto tako i u regiji jezera Čad. Oružani sukobi, epidemije, klimatske promjene, e, loše upravljanje, siromaštvo i na kraju demografska eksplozija, nagli poraz stanovništva. Ponekad bih želi o toj temi dubinske razgovarati budući da je izuzetno važno da budemo mi kao humanitarci iskreni jedni prema drugima. Svi ti parametri e, čine od zemalja e, Sahela i regije jezera Čad ranjive e, države Imamo isto tako i naše humanitarne napore koji su usredotočeni na rješavanje problema akutne neishranjenosti, nedostatke hrane, također usmjereno na zdravstvenu pomoć za najranjivije. Možemo reći da imamo prisilno raseljavanje za sve više i više e, ranjivih e, ljudi. To je realnost e, u zemljama roga Afrike i tako dalje. Prethodne godine vidjeli smo da je došlo do destabilizacije nekoliko zemalja, posebno Burkine Faso te Srednje Afričke republike gdje 60 posto stanovništva zahtjeva humanitarnu pomoć. No, humanitarna pomoć ne može sama riješiti to pitanje. Treba nam promišljanje na dugi rok te održiva rješenja. Ako mi e, dopustite, moram vam reći da, mora, e, da moramo prije svega u, osmisliti razmišljanje, inovativno razmišljanje. Takozvano razmišljanje out of the box moramo osigurati kontinuitet između našeg humanitarnog rada i rada na području razvoja. Zbog toga je Europska komisija poduzela prošle godine e, djelovanje kako bi e, poticala ulaganja, gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta u Africi, posebno uključujući i privatni sektor. Moramo biti skromni, na tom polju moramo postići uvijek više, više i više. Već sam rekao o tome da moramo iznaći i inovativna rješenja. Prošlog ožujka sam posjetio Panzi e, bolnicu u Demokratskoj republici Kongo koju financira Europska unija. Njoj je ravnatelj moj e, prijatelj, doktor Mukwege, dobitnik Nobelove nagrade za mir u 2018. godini, veliki humanitarac, nevjerojatna osoba. Tada vlasti nisu željele surađivati. U tom kontekstu prošlog ožujka sam zajedno sa UN-om i vladom Nizozemske ugostio prvu donatorsku konferenciju za Demokratsku republiku Kongo. Mi smo sakupili više od pola milijuna dolara, to je bilo e, zbilja olakšanje za one najsiromašnije, najranjivije u toj zemlji. No, moram reći da kao povjerenik e, za humanitarnu pomoć e, kao povjerenik e, države koja je e, države koja je najveći donator osjetio sam se sam nažalost Prošli mjesec sam posjetio Etiopiju, tu imamo prekretnicu, imamo reforme koje ta zemlja poduzima. Na našem sastanku mi smo Eh, izrazili podršku premijeru u njegovim reformama i to na polju povećanja demokracije i isto tako slobode svih etiopljena. Imamo E, zbilja e, taj historijski sporazum sa Eritrejom, to povećava nade, no mnogo toga i mnogo izazova je još uvijek tu. 2,7 milijuna Etiopljana su interno raseljeni, imamo klimatske promjene, imamo isto tako i izbjeglice iz susjetnih e, država koji stalno prelaze granice. U tom smislu moramo pomoći Eritreji. Mi eh, eh, Etiopiju Etiopiju pomoću njezinim napora. Mi smo se također usredotočili i na Južni Sudan u 2019. godini. Činjenice govore same za sebe. Jednostavno nijedna strana ovdje ne preuzima odgovornost za takvu situaciju u zemlji. To je sramota. Ja sam počeo govoriti od početka svog mandata i to iskreno te činjenice. Mi smo e, posjetili tu zemlju zajedno. To je zbilja e, sramota za međunarodnu zajednicu jer obje strane sve strane su zapravo izbjegle kontroli Imamo isto tako i taj e, sukob koji prijeti e, susjedima i stabilnosti u tim zemljama, u Gandhi, u Sudanu, Etiopiji, u Keniji. Zbog toga moramo postići održivi mirovni sporazum kako bismo e, zaustavili patnje. Dragi kolege, mnogi od vas ovdje u ovoj dvorani ste posjetili Cox Bazar u Bangladešu Imali smo znači e, skoro jedan milion izbjeglica koje, koji nalaze dom u tom Cox bazaru. Ja sam e, posjetio isto tako i e, državu Rakine u Mijanmaru prije masovnog egzodusa. Nakon toga sam vidio i ono što se događa u Koks bazaru. Mogu reći da je UN nazvao tragedijom ono što se i genocidom ono što se događa rohinjama. Ja sam to vidio svojim vlastitim očima. E, također e, imali smo m, krajem 2017. godine e, od strane eu ugošćavanje zajedno s eu nom donatorske konferencije za izbjegličku krizu Rohinja. Od sve od tada EU je e, uspjela osigurati više od 110 milijuna eura podrške. Sada Latinska Amerika, e, situacija na granici između Kolumbije i Venecuele. Ja sam posjetio tu granicu u ožujku. Ne smijemo zaboraviti na krizu u Venecueli. Milijuni ljudi će isto tako e, ovisiti o našoj pomoći u 2019. godini. Imamo jako puno interno raseljenih osoba e, u Venecueli, no također i u e, susjednim zemljama. E, ja sam u prosincu najavio također dodatnih 20, 20 milijuna eura za humanitarnu pomoć u toj krizi. A sad na kraju nekoliko riječi e, vezano uz Grčku. Mogu reći da je nedavno Grčka podnijela nerazmjerni teret izbjegličke i migrantske krize. Europska unija je e, stala uz grčki narod i grčke vlasti. Po prvi puta su smo ponudili humanitarnu pomoć unutar Europske unije i to kroz instrument za pomoć u hitnim situacijama, no također i kroz ambiciozne planove e, pomoći u gotovini te e, programima stanovanjima kao na primjer program Estija. Bez obzira na e, uspjeh, uspjehe suočeni smo i dalje sa velikim izazovima na terenu, posebno na otocima Lesbos i Samos. Znate da ćemo nastaviti sa programima u Grčkoj i to pomoći prije svega grčkim vlastima, no također i u okviru drugih službi komisije, na primjer DG Home. Oni će i dalje usredotočiti svoje napore na preostale izazove. Bez obzira na slabosti još jednom bih želio reći da e, izbjeglička i migrantska kriza nije grčki problem to je europski problem e, to zahtjeva europsko rješenje no isto tako i europsku solidarnost ja vjerujem snažno da ćemo i dalje moći e, računati na vašu pomoć dragi kolege mogu reći da imamo sve više oružanih sukoba diljem e, svijeta, veći broj. Ti sukobi su već e, sve, e, sve složeniji. Mogu reći također da sve te novi izazovi na novi način pokazuju što humanitarni rad treba pružiti u budućnosti. A Isto tako imamo isto tako i e, u sljedećem vfo 30% povećanja za humanitarni proračun 1,6 milijardi eura godišnje. No novac nije dovoljan, trebaju nam e, nove ideje, inovativne solucije, no isto tako bolja partnerstva. Moramo na bolji način trošiti sredstva, moramo isto tako osmisliti bolje veze između humanitarne pomoći, upravljanje kriza i civilne zaštite. Sve to zvuči vrlo razumno. Zbog toga je RESC-EU krasan primjer. Tu ćemo imati poboljšanje odgovora u hitnim situacijama, unutar Evropske unije, to je ojačati također i taj odgovor EU-a u inozemstvu. Sa E, proračunskim povećanjem od 200 milijuna eura godišnje e, imamo znači e, povećanje sredstava malo povećanje, no isto tako sa velikim koristima. humanitarni kontekst nas izlaže izazivama, izazovima bez presedana. Znači, u tom smislu moramo uložiti više sredstava, no isto tako ulagati sredstva na bolji način. Evo, to su naši prioriteti za 2019. godinu. Veselim se kao i uvijek vašim idejama o tome na koji način postići zajedno ove naše ciljeve. Draga Linda, dopustite mi da vam kažem nekoliko riječi o nekim kolegama Naravno, nisam sad po zadnji put na vašem odboru, no mislim da je ovo naš zadnji dijalog i rasprava o našim prioritetima na području humanitarne pomoći. Zbog toga bih želio reći nekoliko riječi o nekoliko stupova e, odbora Deve, naša predsjednica, e, Linda, isto tako izvijestite za humanitarnu pomoć Enrique, te dragi prijatelj Šar, Šarl Gerens, koordinator za ebolu Linda. Znam koliko ste skromni, no snažno vjerujem da e, ste vi e, zbilja snažno i energično predsjedavali ovom ovim e, odborom kako bi pomoć pristigla onima koja je najpotrebnija, kojima je najpotrebnija. Napravili ste sve kako bi mobilizirali sredstva za humanitarnu pomoć. Bavili ste se krizama koje su bile na prvim stranicama novina. Mogu reći da je Linda uvijek govorila o mm, toj poveznici na dugi rok između humanitarne pomoći, humanitarnog djelovanja i također e, strategije. Ja vam zahvaljujem na tome što ste sudjelovali u izradi ovog instrumenta u hitnim situacijama. No, isto tako ste sudjelovali u raspravama vezano uz ovaj globalni e, pakt o izbjeglicama i migrantima, no isto tako vezano uz ovo djelovanje na području rodnog nasilja u hitnim situacijama. Od početka svog mandata sam shvatio da mogu računati na vas kao kolegicu, no isto tako e, kao osobu od povjerenja i prijateljicu. Zahvaljujem vam na tome, dragi Enrique uistinu. Vi ste branitelj naših načela humanitarne pomoći. Uvijek tražite bolje načine povezivanja s jedne strane djelovanja na području humanitarne pomoći, s druge strane razvojne pomoći. Imamo imali smo naše zajedničke akcije tijekom samita u Istanbulu u Sendaju i u Cancunu vezano uz smanjenje rizika e, povezanog sa e, prirodnim katastrofama. Mogu reći da sa tvojim dinamizmom si uvijek dodao i svoju posebnu energiju kako bi nas ohrabrio u teškim e, vremenima, dragi prijateljima. Dragi prijatelji, uvijek ste branili svoja uvjerenja, svoja načela, to će mi nedostajati. Uvijek ste branili e, humanitarno dostojanstvo. Još jednom vam želim osobno izraziti svoju zahvalnost. Izraziti svoju zahvalnost također i svim kolegama ovdje. Ja sam privilegiran e, i osjećam se počašćen što sam surađivao s vama. Ja nisam sad tu e, e, nov čovjek u politici, već dugo djelujem na tom području i vidio sam koliko mogu e, e, računati na vas u kriznim situacijama i u teškim situacijama. Hvala vam na vašoj pomoći tijekom e, našeg zajedničkog djelovanja i prošle godine, no i o početkom ove godine. Hvala vam na ovim lijepim riječima. Hvala, Kristof, na svemu što ste postigli, odradili tijekom vašeg mandata i mislim na vašem prvom e, hearingu kad ste se predstavljali, već smo vidjeli kolika su vaša iskustva velika, a osim toga znamo i na primjeru vaše zemlje koliko ste teških situacija prošli, znamo svi kako je to bilo sa izbjeglicama i znamo kako je tim to teška tema ali sada prvo riječ ima Enrique Guerrero koji je jedan briljantan koordinator za humanitarnu pomoć. Gracias. Zahvaljujem predsjedateljici, zahvaljujem gospodine povjereniče na vašim ljubavnim i e, ljubaznim i prijateljskim riječima upućenim meni i koji je mi malo otežavaju ono što sam zapravo htio ja napraviti, a to je zahvaliti vam na vašem radu. A sada se može činiti da je to samo, da to činim samo iz pristojnosti. I da, evo, sada vam na neki način uzvraćam e, sve te lijepe misli i riječi, ali i onako sam to predvidio napraviti i prije nego što sam čuo vaše riječi upućene meni. E, rekli ste da je ovaj odbor e, u jednoj velikoj mjeri vaša obitelj. Istina je da da su obitelji jako složene organizacije i vrlo često se e, mm, su u lošim odnosima. svi mrze božićne večere zato što su to situacije u kojima se obitelj ponovno okuplja i u svakom kutku razgovora može izbiti znači destruktivna iskra koja razbija to jedinstvo obitelji ali e, također kada ta ista obitelj ima ozbiljne probleme ili kada se suoči sa obiteljskim nesrećama onda je obitelj ujedinjena i tako i mi u ovom odboru i također i vi u Europskoj komisiji jako dobro radimo kada je riječ o nesrećama tisuća milijuna ljudi. Mi smo jedinstveni tada upravo zato što moramo odgovoriti na te nesretne situacije koje su iznad naših uobičajenih neslaganja. E, to objašnjava da činjenicu da je ovaj odbor za razvoj puno progresivniji nego cjelokupni parlament i kada je riječ o humanitarnim pitanjima mi smo ti koji običavamo, imamo običaj djelovati ujedinjeni. E, mislim da je e, prikladno zahvaliti vam na vašem radu kao povjereniku a po pitanju vašeg odnosa s Europskim, parlamentom e, mogu reći sljedeće. Naime, ja sam član ne samo ovog, nego i drugih odbora, kao i mnogi drugi zastupnici i mogu vam reći da nije uobičajeno da e, povjerenik ima toliko sastanaka sa mnogim zastupnicima na različitim odborima i također da ima e, E, odnose sa zastupnicima iz ovog odbora e, i to ne uvijek u službenim okružima. E, osim toga, vi ste povjerenik koji djeluje na terenu, a to je prva obveza povjerenika za humanitarnu pomoć. Nemoguće je osigurati stvarnu pomoć, stvarni odgovor na humanitarnu krizu iz ureda ili pak iz nekog hladnog postrojenja ili pak samo kroz statistike ili pak samo kroz upravljanje proračunom. Čovjek mora biti na mjestu događaja, na licu mjesta, mora razgovarati s ljudima, mora razumjeti nesreću i mora se obvezati na način da će pokušati, e, obavezati na osoba način da će pokušati razriješiti neka pitanja. E, također, e, E, vidjeli smo da ste vi bili ti koji ste odlazili na lice mjesta kako bi e, doprinijeli borbi protiv, na primjer, borbi protiv ebole, e, rješavanje krize, ne znam, u nekoj drugoj zemlji, recimo u zemljama Sahila ili pak rješavanje velike gospodarske krize u Venezueli. Dakle, to su zemlje koje su vrlo često pogođene humanitarnim krizama. E, moramo vam zahvaliti što ste bili zaista povjerenik koji je djelovao na terenu. E, neću previše insistirati sada na rezultatima koje smo uspjeli postići tijekom ovih godina. Vi ste se već i na to sami referirali, dakle obrazovanje e, u područjima pogođenima krizom. Mi smo uspjeli doći do e, toga da pomognemo 5,5 milijuna djece koji su bili u kriznim situacijama i mi smo im osigurali sredstva da nastave svoje obrazovanje koje je strateški bilo nužno ne samo kako bismo dali momentalni odgovor, nego kako bismo e, omogućili stabilnost e, u njihovim budućim društvima i e, pobuditi im novi projekt za život. Ja mislim da smo pomogli otprilike 300 milijuna znači Sirijaca koji su došli u Tursku i mislim da je to bilo izuzetno ključno za razvoj naše strategije e, upravo to da ponudimo obrazovanje e, toj djeci kako bi mogla nastaviti sa školovanjem kad se vrate u vlastitu zemlju. Također e, nas, znači rodno uvjetovano nasilje, borbu protiv ebole, iskorjenjivanje siromaštva. Dakle, mi smo pokazali zajednički E, u mnogim projektima, ne moram sada sve nabrajati. Naučili smo mnogo iz pogrešaka. Naučili smo u svom ovom vremenu da je nužno spriječiti kada govorimo o prevenciji rizika od prirodnih katastrofa. Naučili smo da krize poput ebole e, nemaju stvaran odgovor i pravi odgovarajući odgovor ako ne stvorimo e, zdravstvenu infrastrukturu koja će moći pomoći unesrećenima. E, ponekada, znači, e, humanitarne krize imaju isključivo političko rješenje i unija i na tom području mora odigrati vodeću ulogu. Možemo reći da smo na svim tim područjima dosad mnogo naučili, te smo postigli jako važne stvari, ali još je mnogo toga koje nam e, preostaje da dovršimo u budućnosti. E, što se tiče posljedica, negativnih posljedica klimatskih e, promjena koje samo povećavaju te humanitarne krize, znamo da se trenutno predviđa novi fenomen poput E, El Ninja koji bi mogao proizvesti e, jako velike probleme u e, znači obližnim područjima i zato mislim da moramo pronaći više financijskih sredstava u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira kako bismo mogli brže i pravodobnije odgovarati na posljedice klimatskih promjena. Moramo povećati i osposobljavanje nevladinih lokalnih organizacija te također da im moramo pomoći da učinkovitije odgovaraju na krizne situacije. Dakle, znamo da nevladine organizacije vrlo često funkcioniraju upravo u okružjima u kojima je to iznimno teško i da su oni ti koji e, su ključni na e, terenu i bez pomoći takvim lokalnim zajednicama ne možemo napraviti korake prema naprijed. Dakle, lokalne vlasti i nevladine organizacije bi trebale imati određenu se fleksibilnost e, u našim propisima vezanim uz preraspodjelu financijskih sredstava i humanitarne pomoći. To je nešto na čemu trebamo raditi u narednih nekoliko mjeseci ili godina. Također ćemo se morati suočiti sa novim bolestima ili sa ponovnom pojavom e, bolesti koje su se činile da su nestale. Vi ste liječnik i savršeno dobro znate da je sada e, pred nama veliki problem e, otpornosti na određene viruse. Znate da smo ušli u fazu u kojoj e, je nešto što smo smatrali rješenim problemom da sada ponovno izbija e, u zemljama kao što su Južni Sudan, Kongo, ali također i u mnogim drugim državama za koje smatramo da su razvijenije. Imam još samo dva zadnja komentara. Jedan od njih se tiče ispunjavanja obveza koje je Europska unija preuzela na humanitarnom sastanku na vrhu u Istanbulu. E, također imamo i obveze e, same Europske unije, ali također i e, znači i Europske komisije, ali također i obveze koje su preuzele pojedine države članice. Mm, smatramo da bi trebali biti uloženi dodatni naporni, rapori u sljedećem političkom ciklusu kako bismo stvarno mogli e, e, predstaviti rezultate onoga na što smo se obavezali na tom humanitarnom sastanku na vrhu u Istanbulu. Također ću zaključiti e, nečime što je već napomenuo i sam povjerenik, a to je Afrika. Budući da dolazim iz Španjolske, možete zamisliti da je za nas Afrika naša granica. Neću sada govoriti o dolasku izbjeglica i imigranata u Španjolsku u ovom trenutku, što je posljedica svih tih promjena migracijskih tokova na sredozemlju, zato što smatram da mislim da trebamo biti solidarni sa ljudima koji nam, koji nam dolaze. A oni koji dolaze to ne čine u razmjerima E, koje bi zapravo mogla podnijeti Španjolska e, koja je bogata država koja ima otprilike 35 e, milijuna stanovnika. Dakle, ali ono što želim sada naglasiti a to je da je Afrika naša stvarna granica. Znači ne samo Španjolske nego i Europske unije. To je granica koja nam već sada postavlja, ali će postavljati pred nas i u budućnosti jako velike izazove na koje nećemo možemo, na koje nećemo moći odgovoriti niti kroz humanitarnu pomoć, niti kroz razvojnu pomoć, nego upravo e, e, pravednim i poštenim odnosima i gospodarskom pomoći. I upravo zato smatramo e, da bi ugovor, revizija ugovor, sporazuma iz Kotonova trebala biti jedna ambiciozna vizija koja će se boriti za drugačiju i gospodarsku i socijalnu viziju Afrike. Podsjetit ću vas da e, evo, e, ste jednom spomenuli da ste se kao povjerenik puno puta osjećali sami, usamljeni. Nadam se da će vam e, taj osjećaj bar malo ispariti nakon današnjih sastanka. Hvala ti, Enrique. Heidi Hausler. Thank you very much. Um, Hvala lijepa. Mislim da mi stvarno visoko cijenimo i znamo koliko vrijedi vaš e, rad, vaše napori i vaše kontinuirni kontakti s nama. Međutim, volili bi da jednog dana malo više govorimo o onom, neki ljudi govore o demografskoj eksploziji, ali ne sjećam se koji ste vi riječ koristili za to u svom izlaganju. Međutim, e, što da radimo sa tim demografskim razvojem koji je prosto začuđujući u tom dijelom svijeta o kojima govorimo. Ali možda bi, to bi volili da nam malo elaborirate, da nam malo više kažete o situaciji koju ste vidjeli na terenu i koji bi bio vaš savjet u vezi s tim. Hvala. Imam samo jednu stvar, a to je ono što je Enrique govorio o situacijama izvanrednim i hitnim za lokalne naše humanitarne djelatnike mislim, koji rade u jako teškim uvjetima. A lokalizacija je uvijek jako dobra, to znači da e, lokalni ljudi koji najbolje poznaju svoju zajednicu i pružaju tu pomoć i prenose je. A mi znamo da recimo na mnogim mjestima gdje se sukobi odvijaju je vrlo teško dopremiti humanitarnu pomoć, odnosno neko koji izvana nema ni šanse nikakve. Mi smo svjesni tih poteškoća i zato lokalci moraju raditi. Druga stvar je ono u vezi s Grčkom, mi smo o tom razgovarali već. Mi smo u našem odboru podržavali i vas smo podržali eh, da se u tome da se na, na zapravo najgorim trenucima kad smo imali najveće nalete izbjeglice iz Sirije i dolazak u Grčku pruži vašoj zemlji humanitarna pomoć. Ali mi smo svjesni i znamo kako je bilo teško stanje za izbjeglice i posebno zaštita djece u tom kontekstu. I e, više puta smo o tome razgovarali sa grčkim ministarstvima, ali evo, čula sam zadnje sad u prosincu prošle godine da se situacija nije bitno popravila. E, razgovarala sam i sa povjerenikom Avramopolosom i stavili smo to i e, među prioritete dnevni red rad programa odbora LIBA. Jer vidite, mi jesmo Evropska unija i trebali bi tu popraviti situaciju, trebali bi spasiti tu djecu. Vidimo djecu koja treba ta zaštita, a nalaze se čak na terenu Evropske unije. Prema tome, nadam se da ćete nastaviti sa pritiscima i s naporima tu, tome. Ja znam da je jako teško, ali kad sam bila recimo na otoku Lesbosu gdje imaju 35, rekli su mi 35 tisuća ljudi na dan im dolazi. Dakle, to je nevjerojatan posao koji oni odrađuju. I mislim, mi moramo <laughs> te ljude naravno e, pružiti, pružiti ljudima adekvatne uvjete dostojan, dostojne čovjeka za život i za boravak, posebno što se djece tiče. Evo, povjereniče, sad vi imate riječ. Hvala na ovim lijepim riječima koje ste mi uputili. Vi znate da kao što sam i rekao, moj je posao tijekom ove zadnje četiri godine od kad sam na ovoj dužnosti. Moj posao je bio naporan, ali uvijek sam osjetio vašu podršku, čak i kad sam bio na terenu. I to mi je puno značilo. Posebno tijekom mojih misija u Južnom Sudanu, primjerice u, u Nigeriji, na, tamo gdje su recimo situacije zbog Boko Harama prvo tragična i na mnogim drugim mjestima gdje krize haraju i caruju. Ja sam posuda tamo osjetio vašu podršku ovog odbora i Europskog parlamenta i to mi je bilo strašno važno. Bili ste isto tako vrlo jasni, vrlo izričiti i vaš glas se čuo i to je bilo vrlo, vrlo dobro i poticajno. Hvala vam na tome još jedan put. A sada da krenemo od ovog što je Linda rekla u vezi s Grčkom. Dozvolite da govorim na svom materinjem jeziku. Jer ima puno toga što bih rekao, a ja dobro poznajem stanje na terenu. Stanje, na otocima Lesbosu i Samosu nažalost i dalje vrlo problematično. Kao što je Linda već rekla, grčke vlasti, lokalne vlasti i stanovništva na tim otocima na terenu se doista trude. To su ogromni napori koje oni poduzimaju. Ali otvoreno, iskreno govoreći, mi smo doživjeli svakakve situacije. Lijepe priče kao recimo majke koje su dočekale male, malu djecu migrantsku sa nekim darovima, hranom i tako dalje. To su lijepi trenuci. Međutim, e, tijekom svih mojih kontakata sa nadležnim grčkim vlastima, nadležnim za migrante, ministar i njegovim suradnicima, ja sam pokušao što sam mogao više da im se pomogne. Mislim da bi rješenje bilo u programu STM. Mi još uvijek imamo tri vrlo ozbiljna problema u vezi s tom situacijom. Prvo je to jedan premor lokalnih vlasti, što se moglo i očekivati nakon te krize koja tako dugo traje. Drugi problem je što su sporazum, što je sporazum s Turskom, ovaj instrument za pomoć Turskoj zbog izbjeglica, uključuje neke formulacije prema kojima se migranti mogu vratiti u Tursku ako su recimo na Egejskim, na, negdje na otocima u Egejskom moru a to onda ograničava mogućnost njihovog izbora. Treći problem koji postoji, ili zapravo to i nije tako, čak ni takav problem i poteškoća, to bi moglo čak biti jedna pozitivna šansa, a to je da kada grčke vlasti prebacuju migrante s otoka u kontinentalni dio zemlje, kontinentalnu Grčku, Oni tu zapravo rade različite razlike koje mogu dovesti upravo do diskriminacije. I vidite, sirijske izbjeglice se smještaju u, recimo, tamo gdje je koliko toliko dobra infrastruktura osigurana za njihov smještaj. I sad smo mi u našoj glavnoj upravi počeli sa primjenom ovog našeg novog instrumenta Indicis i onda zajedno sa glavnom upravom za unutarnje poslove surađujemo kako bi potaknuli grčke vlasti da nastave sa svojim naporima i recimo što je veći broj e, izbjeglica nekako uspemo prebaciti na druge dijelove kontinentalne Europe. Što je vrlo bitno recimo za majke s djecom i za edukaciju te djece kasnije. Na kraju da kažem da u Grčkoj unatoč problematičnim snimkama, fotografijama koje vidimo, da smo unatoč tome uspjeli u zbrinjavanju, prihvatu i zbrinjavanju tih ljudi. A to je nešto što zapravo nadrasta sve ono što se prikazuje u medijima ili se odražava u statističkim podacima. E, tu smo vidjeli da je došlo do jednog zajedničkog napora. I mislimo da to treba prikazivati više nego one loše vijeste. Svakako mi mislimo da su se grčke vlasti silno trudile, ali unatoč svim naporima koje su oni poduzeli, i njihovom trudu još uvijek ima puno slabosti. Sad ovisno o e, tome u kojoj mjeri kad će se glavna uprava EKO kompletno povući sa svojom pomoći iz Grčke, mi svakako, mi nismo još sigurni kad će doći, ali mi stalno održavamo kontakte sa grčkim vlastima i grčkim e, cipronima cipranima kako bi i dalje mogli pomagati pa makar i iza scene. Prema tome, mislimo da će i zahvaljujući tim našim, našem trudu se biti olakšana i situacija tih izbjeglica, tih ljudi. Sad nešto u vezi s ovim što je Enrique kazao. Posebno u vezi ovih lokalnih humanitarnih radnika i nevladinih organizacija. Naravno, Linda je to već isto spomenula. Ja se u cijelosti slažem s vama. Njihova eh, podrška, njihov angažman, njihovo biranje, bez toga ne bi išlo. Mislim, ja sam potpuno siguran da dobar dio humanitarnih napora eh, koje mi pružamo diljem svijeta ne bi bio učinkovito pružen i dostavljen da nije truda tih lokalnih snaga. Jer svi mi znamo kako je teško stanje na terenu u Jordanu, u Iraku, u Siriji, izvan Mosula, u Turskoj isto i naravno u afričkim državama. Prema tome, moramo biti fleksibilni kako bi ta humanitarna pomoć zaista bila pružena. I sad smo uvijek u toj dilemi. S jedne strane se moramo pridržavati naših specifičnih pravila i propisa, naravno i svega onog što nam nameće i revizorski sud, pogotovo kad moramo kad raspoređujemo sredstva iz europskog proračuna, a s druge strane moramo biti fleksibilni i moramo naći vrlo pragmatični, konkretni način kako će lokalni ljudi pružiti tu pomoć, jer mi vrlo često ne možemo ni doprijeti do terena. I uglavnom se agencije UN-a i svi koji su na terenu i time bave slažu u tom pristupu da moramo biti fleksibilni kako bi mogli i, tu uopće pružiti humanitarnu pomoć. A to znači da bi bili fleksibilni, da bi bili učinkoviti u pružanju humanitarne pomoći moramo sve više i više lokalnih ljudi zaposliti i angažirati. osim toga to je jako važno jer preko lokalnih nevladinih organizacijama mi možemo smanjiti ako hoćete i administrativne terete. To je vrlo bitno za humanitarnu zajednicu jer e, mi smo od nekih populista, populističkih političara stalno pod napadom, jer oni tvrde da je zapravo e, čitavo pružanje humanitarne pomoći za dobar dio evropskih političara jedan lažni alibi, tvrde populisti, koji se koristi za pokrivanje različitih drugih nedostataka tih političara, a posebno sad u predizbornoj kampanji. I stoga moramo biti fleksibilni i uporni i ne smijemo se dati tu omest u pružanju humanitarne pomoći. Sad, pitanje Afrike. Slažem se sa svim što ste rekli, ali volio bih vam reći nešto više o sad mojim pravim brigama, i dubokim brigama u vezi demografske eksplozije. Ja naime, ja stvarno duboko <laughs> vjerujem da je Afrika najveći izazov za sve nas, posebno za Europu. Ali mislim da je potreban globalni odgovor, nije dovoljno samo evropski odgovor na fenomen Afrike i to moramo razmišljati na inovativan način, izvan svih onih dosadašnjih ukalupljenih načina. Ono business as usual, toga više nema, moramo inovativno misliti. A pritom moramo krenuti od tri važna stupa kad budemo svoj odgovor osmišljavali i davali. Dakle, prvo, moramo priznati da su afričke države partneri. I moramo nadrasti ono je naš postkolonijalni pristup kao i neku vrstu, da kažemo, filantropskog pristupa. Ne. Mi moramo na afričke države i afričke vođe gledati kao na partnere. I u takvom ozračju moramo s njima otvoreno govoriti o korupciji, o lošem upravljanju, o demografskoj eksploziji. Ja sam načao te teme sa mnogim od njihovih političkih čelnika i otvorno govoreći naišao sam na pozitivan odgovor. Moramo biti vrlo ozbiljni pritom, ja to znam iz svoje države, da se planiranje obitelji nije Eh, kako bi se suzbila eventualna demografska eksplozija, se ne kosi s našim moralnim okvirom. Ne. Ne, to je, ja znam jednostavno da se to može naći put kojim ćemo tome raspravljati vrlo otvoreno, vrlo ravnopravno i vidjeti kako se može tu dakle provesti jedno planiranje obitelji, a ne da dođe do nekontrolirane eksplozije demografske ali inače to nije sve nužno u mom portfelju, u mom resoru, ali ovo što spada pod naše investicije u razvojnu pomoć u Africi, tu moramo naći načina kako ćemo našu pomoć u razvoju povezati ne samo sa kriterijima bitnim za borbu protiv korupcije, i nego i za recimo borbu za, da se uspostavi jedno planirane obitelji i zaustavi ta eksplozija demografska. Iz mog iskustva, a ja dolazim iz Cipra, koji je važan financijski centar. Dakle, mogu vidjeti da su ova moderna javno-privatna partnerstva možda jedan dobar model da bi angažirali evropski privatni sektor e, i to upravo ovoj borbi protiv korupcije i lošeg upravljanja. To je dobar okvir unutar kojeg možemo razgovarati s partnerima u Africi i tražiti puteve za bolju suradnju. Ja sam razgovarao o tome s premijerom u Etiopiji primjerice. I vidio sam da su ti političko čelništvo tamo spremno prihvatiti nove ideje. Stoga sam u svom prvom prezentaciji večeras je rekao da ćemo možda vidjeti neku vrst etiopskog modela za čitavu Afriku. Hvala vam. Hvala povjereniče, dali ste nam zapravo ste nam dali jedan savršen pregled upravo globalnih razmjera o čitavom setu tema koje nas zanima i bili ste tu vrlo strastveni u svemu tome ali evo, ja, mi smo zato da se demokratičnost jača, ali i da se pazi na rodnu ravnopravnost kako bi žene imale doista iste mogućnosti izbora kao i svi kao i muškarci. Kao što to treba imati sva ljudska bića. Da, dozvolite još nešto. Obrazovanje. Obrazovanje je poseban instrument koji nam treba pomoći da nadrastemo sve te krize. Stoga se moramo i fokusirati, a to je ujedno i moja preporuka, moj savjet. Moramo se fokusirati na glavne institucije i za edukaciju. Da, i vidimo se onda ponovno drugog veljače. I e, hvala lijepo. Dobro, kolege. A sad idemo u trku proći još 23. točku dnevnog reda. To je pitanje Heidi Hautale komisiji. Mislim da će Heidi to sama sažeti. To je pitanje u veze pravila OECD-a i DAKA i kako se onda zapravo e, klasificira instrument privatnog sektora unutar službene pomoći za razvoj. E, budući da je ovdje, ne znam ko je ovdje u ime komisije, ali to je predstavnik komisije, molim vas u predstavite se i recite šta komisija misli o ovom pitanju. Ja sam Loren Sarazan, voditelj odjela za financiranje e, pomoći, razvojne pomoći u, de, u općoj upravi DEVKO. Glavnoj upravi DEVKO. Hvala na pitanju koje ste nam uputili. Razgo, odgovor je sljedeći. DAK se angažira u modernizaciji tehnologije metodologije da se mjeri zapravo količina i učinci pružanja pomoći u razvoju i postigli velike rezultate. 2014. je DAK već odao priznanje shvatio koliko je važan angažman privatnog sektora u razvojnoj pomoći, pa su onda odlučili tu veće kapacitete ovdje angažirati, što znači da su u okviru e, službene pružanja pomoći u razvoju, angažirali puno više privatnih tvrtke kako bi se mobilizirali svi financijski instrumenti uključujući one iz privatnog sektora i postigla ciljevi održivog razvoja iz agende 2030. Jedan ključni element reforme je uvođenje kvantitativno kvalifikacijske metode za kasnije, znači temeljni ekvivalent pomaže da se totalno izmjeri koliki je bio učinak onog što je donator pružio i to um, na bazi jednog net protoka gotovinskog novca. Od 2019. će se primjenjivati ti nove metodologije za sve ono što se učinilo od 2018. a plan je da se ta metoda proširi i na transakcije vezane za privatni sektor, ali to do sad još nismo uspjeli, zato što se dakovi članovi nisu s tim složili, nisu znali kako će kvantificirati opravo doprinose svih donatora. Dakle, ta nova metoda, u njoj komisija smatra dakle, da je modernizacija tog mjerenja učinaka službene pomoći u razvoju vrlo nužna bila, ne samo bitna, nego nužna. Ali za razliku od onog što je u otvornom pismu na ovo pitanje upućeno, mislimo da su prava jamstva ovdje inicirala kako bi se kako bi se moglo nadzirati kako izgledaju kompletne transakcije u okviru pružanja službene pomoći u razvoju. Dakle, imamo tu pragove koji su uvedeni, zatim dodatne kondicioniranosti, zatim intervencija samo ako zakaže tržište i e, samo ako recimo poduzeća koja su na tržištu prisutna trebaju dodatno financiranje ili kredite. Komisija je uložila sve napore kako bi našla kompromis e, e, sa privatnim sektorom u vezi ovog instrumenta. Nisu mogli Dakovi članovi s njima postići kompromis tijekom 2018. Sad imamo privremeno rješenje koje se primjenjuje i gdje se recimo privatne e, donacije, odnosno intervencije privatnog sektora isključivo evaluiraju prema protoku gotovinskih sredstava trenutna situacija koja je privremena, koja uključuje dakle i financiranje e, državnog sektora u bespovratnim sredstvima, odnosno u kreditiranju privatnog sektora, za sada nije zadovoljavajuća. Ali komisija nastavlja napore kako bi primijenila univerzalno tu metodu koja potiče iz Daka. Hajde, izvolite. Hvala, ja sam koliko sam mogla ovo razumjela na brzinu, ali koliko sam shvatila je, dakle, komisija je sama rekla da je tu bila jedna greška u njihovom otvorenom pismu kojem su prvi put odgovorili na naše pitanja. Znači li to, da li je to slučaj? Da li biste vi rekli da su ta jamstva koja ste ovdje zapravo postavili, da li je to dio jednog kompromisnog rješenja, kompromisa i da komisija se zapravo suočila sa jednom razjedinjenom unijom, jer su neke države više pritiskale da se maknemo od ove dodatne kondicioniranosti. I što mislite, koje su zemlje, koje su zemlje da nam kažete, bile naj žešće u tome i insistirala da se poduzmu novi koraci. Da, moramo biti vrlo kratki. Jer to vidim po početku ove rasprave da bi se to moglo u nedogled odvuć rastegnuti. Da, doista, mi smo doista smatrali da je bilo grešaka u otvornom pitanju da su onda jamstva postavljena. Dakle, to se primjenjuje na izvještavanje privatnog sektora, čak i ako je to na bazi ovog samo isključivo možemo mjeriti prema kriteriju protoka gotovinskih sredstava. A što se tiče rasprava, sve zemlje članice su bile za i za dodatne i dodatnu vrijednost i za kondicioniranost. Problem je bio u takozvanim stopama e, popusta, diskauntu, koji se trebaju uzeti u obzir onu vrlo vrlo kompliciranu formulu kojom se mjeri kondicioniranost. A neke države, posebno Njemačka i Francuska, su tražile veće brojke, više iznose. Druge zemlje, Španjolska je tražila manje iznose, niže brojke. I nije se moglo doći do usuglašenja u Daku. Druge zemlje su isto bile dosta glasne i izjasnile se za jednu od ovih dviju skupine, Njemačku, Francusku ili Španjolsku. Dobro, mislim da možemo to za danas ćemo morati ostaviti. Da li želite kopiju ovog odgovora? U pismenom obliku, to ćemo zamoliti da, komisiju da nam dostavi e, u pismenom obliku ovo što ste pročitali, pa ćemo onda to se vama vratiti s tim pitanjima kada se budemo konzultirali sa OECD-om o tome. Hvala vam svakako, a sada ako nemamo ništa drugo što nemamo, imamo jedno sastanak o Jemenu, drugi sljedećeg tjedna o e, revizorskom sudu, ali dobit ćete još detaljni e, plan rada, odnosno dnevni red za naše sastanke. Dakle, dosta će vam još dnevni red sa detaljima sve tijekom E, ovih idućih dana, da dobijete na vrijeme. A sada zatvaramo ovaj dio sastanka i prelazimo na zajednički sastanak sa odborom AFET u zgradi Jan Kve 2. Pa dakle, idemo tamo, nas čekaju. Tamo ćemo raspravljati o ovom novom e, instrumentu Endicizu, dakle za financiranje susjedstva razvoja i međunarodne suradnje. Hvala.